plenarnoj sjednici u Ožiku na prvo čitanje. A sada treća točka dnevnog reda. Ne, četvrta točka dnevnog reda usvajanje zapisnika sa sastanaka održanog 19. i 20. studenog 2018. godine. Svi se slažu s tim e, zapisnikom u, što je u redu, pa sada konačno dolazimo na petu točku dnevnog reda gdje želim srdačnu dobrodošlicu gospođi Marijane Kocevoj, glavnoj ravnateljici Eurostata, koja je došla na ovu razmjenu gledišta. Hvala vam što ste došli na današnji sastanak i daću vam sada riječ na otprilike 10 minuta uvodnog izlaganja, a nakon toga ćemo imati e, pitanja i odgovore. Budući da danas e, nas nema mnogo, e, moći će svatko postavljati pitanje na koje treba dobiti odgovor kroz vremensko razdoblje dulje od predviđenih pet minuta. Današnje saslušanje temelji se na uredbi 223. iz 2009. godine gdje se kaže da će glavni ravnatelj Eurostata biti odgovoran za sve aktivnosti Eurostata te da će parlament, odnosno nadležni odbor Europskom parlamentu, što je odbor Ekon, E, obavještavati o pitanjima na koje rade od statističke inovacije do statističkih metoda koje primjenjuju. S nama je glavna ravnateljica, gospođa Koceva, koja će o tome govoriti. Hvala vam, gospođo, što ste došli na naš sastanak. Hvala lijepa. Ja se uvijek dobro osjećam u parlamentu Poštovani zastupnici, prije vas sam došla prije skoro godinu dana kada sam imenovana na ovu dužnost. Od onda e, smo godinu dana vrlo dobro surađivali i uvijek sam smatrala da su interakcija i suradnja i ove razmjene gledišta vrlo korisne za Eurostat. Na taj način europska statistika napreduje. I znam e, da vi imate jako puno posla i gospodin Gualtieri je zatražio da vam uputim najnoviji razvoj situacije u posljednjih godinu dana. Neću ovo sada ponavljati, neću vam davati nikakva e, tehničke i stručne podatke, ali moram reći da otkako sam prošli puta prije godinu dana bila pred ovim odborom, sam i dalje uvjerena da moramo usmjeriti napore u partnerstvima sa europskim državama na tri glavna područja. Prvo da se usmjerimo na visoko kvalitetne, usporedive i pravovremene europske statističke podatke. Drugo da najbolje iskoristimo digitalne tehnologije i nove izvore podataka kako bi naša proizvodnja bila bolja, pametnija i detaljnija. Istovremeno e, moramo smanjiti opterećenje na one koje e, na ispitanike. A četvrto je bolja komunikacija i širenje podataka. A sada mi dopustite da naglasim nekoliko strateških pitanja. E, zaista sam zahvalna Europskom parlamentu na izvrsnom radu koji je napravljen na velikom broju okvirnih uredbi statistika u poljoprivredi, u e, socijalnim aspektima, o migracijama. Svaki od tih dosjeja u različitoj fazi. E, međutim, svaki od tih dosjeja, zahvaljujući aktivnoj suradnji različitih kolega e, zastupnika u trijalozima, uspjeli smo puno napraviti i sve to dosije moćemo zaključiti do kraja ovog parlamentarnog saziva. Sve su to važne područje, imat ćemo dakle službene statistike. Proširili smo statističke podatke koje pružamo, koristimo inovativne instrumente, recimo pilot studije ili studije vidljivosti, zato što su ponekada statistički zavodi pojedinih država članica, oni koji e, s obzirom na e, proračunske manjkavosti ne, nisu u mogućnosti krenuti u e, prikupljanje tih podataka. Osim toga, imamo sada načina da smanjimo opterećenje u na razumno mjere, a isto tako koristimo u ovim sektorima nove tehnologije E, nove kadrove kao i pametne e, gađate primjerice telefone i tablete. Dakle, ponavljam, u ovom parlamentarnom sazivu zaključit će se svi ti dosjeji i u sljedećim e, nekoliko godina, dakle, bit ću zadovoljna na dužnosti koju obnašam jer će se krenuti na sekundarne zakone. Prošle godine kada smo se susreli, spomenula sam da više nismo oni koji uživaju privilegiju da budu jedini izvor statističkih podataka. Europski su građani e, često na internetu imaju lak pristup različitim izvorima. U tom smislu puno smo uložili da naše e, web stranice e, budu lakše za korištenje, a imamo puno zanimljivih tema koja su bliska građanima. Imamo i nove alate, recimo digitalna publikacija gdje korisnicima omogućujete da koriste vaše publikacije i na taj način e, mogu dalje analizirati te alate. E, puno smo radili na vizualnim aspektima, primjerice na infografici. I e, mi e, puno radimo na tome da se te informacije šire, a moramo omogućiti korisnicima, uključujući i vama kao zastupnicima, da možete donositi odluke koje se temelje na dobrim statističkim podacima. U okviru konteksta Europske unije imamo također i one koji provjeravaju podatke e, koji e, te informacije koriste u svakodnevnom radu i životu. Naročito smo naglasak stavili na informiranje i obučavanje za korištenje podataka, naročito među mladim ljudima. Napravili smo olimpijske igre podataka gdje je sudjelovalo više od tisuću mladih ljudi. To su dakle stvari na kojima ćemo raditi u budućnosti. Naravno da puno toga treba još načiniti, a s obzirom da se bliži kraj vašeg parlamentarnog saziva, nadao se da će zastupnici novog parlamenta nam davati također tu veliku podršku. To nam je potrebno. Koji su izazovi pred nama u budućnosti? Primjerice, digitalne tehnologije. Jako smo dobri kada koristimo algoritme za mnoge druge domene, ali ne nužno kada se radi o statističkim podacima, jer tu je potrebno i da institucije e, odrede tko će što raditi. Ima tu puno i etičkih pitanja. To su sve stvari na kojima se tek treba poraditi. E, Biće mi drago da odgovorim na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala lijepa, hvala lijepa na ovom uvodu. A sada dolazimo odmah do rasprave. Ne znam, im, evo, Pervaš Perez, koordinatorica e, za SID. E, hvala lijepa na ovoj fazi nakon godine da, danas što smo vas čuli ovdje. godinu dana nakon vašeg e, imenovanja. Ovo je opravdano saslušanje. E, e, ja ću postavati nekoliko pitanja točku po točku. Prvo pitanje. To je malo općenito pitanje, ali to me mnogo zanima u političkom smislu. Koji su uvjeti u kojima države članica, što vi zahtijevate od država članica, koje informacije e, u kojim se uvjetima provode cilje, ciljevi ODD-a, to jest održivog razvoja. Evo, to me jako zanima, to me zanima već dugo vremena. On radi paralelno unije e, između proračuna Europske unije i proračuna država članica. To je stara priča. Danas naša preokupacija je provedba održive ciljeva razvoja. E, trebamo zajedničke definicije onoga što to pokriva. To je teško dokumentirati, dokumentirati strategiju. Što nam možete reći o tome što je napravljeno, što su vaše ambicije, kako su vaša gledanja na to, kako surađujete sa državama članicama? Hvala. Hvala. Kako odgovarati na pitanja zbog učinkovitosti? Slažem se, nije E, to lako za Eurostat u ovom procesu. Imamo 17 e, ciljeva održivog razvoja, e, onda imamo i pitanje političkog angažmana i odluka. Kako će Europska unija provoditi napored kako bi se ti ciljevi postigli? To nije samo statistički e, zadatak. U posljednje dvije godine, pred e, dvije godine smo odlučili da politika koja provodi prioritete Europske unije i politiku komisije za doprinos postizanju održivih ciljeva razvoja. Eurostat je dobio zadatak da predloži E, niz pokazatelja koji će pokazivati napredak na tom području. To je e, različito od Europe 2020. kad ste imali jasne ciljeve. Mi smo koristili naše statističko znanje u raspravama sa dionicima, nevladinim organizacijama i tako dalje. E, pripremili smo naš izvještaj, to je statistička slika E, e, u svjetlu e, ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. To radimo na interaktivan način. Imamo i krajem prošle godine smo opet pripremili niz pokazatelja za a za 2019. ćemo to imati spremno za sastanak na vrhu stručnjaka. Evo, toliko o ovoj temi. Imamo li još pitanja? Wolf ima riječ. Hvala lijepa. E, dobrodošli u našem odboru i ja bih vam srdačno čestitati na preuzimanju ove važne dužnosti. Eurostat je, se pocijenjuje, e, on je vrlo važna institucija. Eurostat E, igra važnu ulogu u razvoju Europske unije. Moje prvo pitanje stoga. Jeste li zadovoljni sa suradnjom sa nacionalnim statističkim uredima? Znamo da u prošlosti e, je uvijek bilo problema kod nacionalnih tijela. Jer oni nisu, nisu bila tako spremna za suradnju. A drugo pitanje je vrlo specifično. E, u Grčkoj bivši šef statističkog uroda Georgiju je od tadašnje vlade bio mm, tužen jer e, optužen da je davao krive podatke u statistikama, ali on je napravio samo to da pokuša ispraviti greške svojih prečasnika u tom uredu i osigura da od preuzimanja dužnosti da ta ured dobro funkcionira. Htio bih znati da li vi pokušavate da tu priču sretno završite jer sve to nije bacilo samo sjeno na ured u Grčkoj i na vladu. To je bio ogroman ljudski problem. On, je, taj čovjek morao uložiti novac u obranu i moraju pobjeći iz zemlje jer mu je prijetila opasnost da ga zatvore, uhite. Mi smo unija prava, tu vlada pravo. Iz toga bi me zanimalo jeste li nešto poduzeli ili imate li namjeru da nešto poduzmete u tom smjeru. Hvala lijepa na ovom pitanju. Vrlo cijenim eh, eh, to što ste eh, pohvalili Eurostat i njegove važnosti. suradnja s državama, s članicama. Službene statistike odražavaju život. I kad se život mijenja, dolazi do novih zahtjeva i izazova. Ako imamo problema, E, to su problemi kako ostati relevantan u zahtjevima za službenom statistikom. To nije lako. Ne, ne, možemo čekati da se organizira statistički e, pregledi u sljedećih šest godina. Trebamo trenutno odgovoriti. E, trebamo instrumente kao gigli instrument kako bismo mogli dati dobar odgovor. Što se tiče Grčke, e, nekoliko stvari. E, Eurostat uvijek e, nastoji, a i Europska komisija, od 2010. nikad nismo imali iz rezervi o podacima iz Grčke mi slijedimo s dužnim poštovanjem pravni sustav u Grčkoj. Imali smo niz konkretnih koraka koje smo poduzeli kako bismo osigurali da se ne izlazi iz pravnog okvira. Drugi e, e, e, korak troškovi identifikacije kako bismo kompenzirali troškove za Andreasa Georgijeva. To nije bio Eurostat, već je to napravio povjerenik Dombrovski i Marijane povjerenica Tisen. Kao Eurostat mi pratimo i dalje taj slučaj. oprostite, i dalje pratimo kvalitetu podataka. vratit ću se onda. E, Pervanš Beres, izvoli. Ehm, Moje pitanje će se odnositi na e, prikupljanje informacija na području e, na fiskalnom području. Države članice E, sukladno jednoj direktivi moraju obavještavati komisiju o fiskalnim nišama koje stvaraju. Mm, e, to je manka ganje za e, države članice. Kako nam možete pomoći u prikupljanju tih podataka? Tu se ne radi o, poreznoj utaji ili izbjegavanju poreza. To su zakonodavstva koja vode do do toga da se malo da se isušuju porezni prihodi. Jako je teško znati koja je stvarna stopa poreza na trgovačka društva u, u državama članicama. Vi ste e, poboljšali uvjete e, vidljivosti, transparentnosti na tom području. Imaću i drugih pitanja ako ih ne budu imali moji kolege i kolegice. Hvala, hvala lijepa na ovom vrlo važnom pitanju. Počet ću sa drugim pitanjem. Da, mi nastojimo da su naše statistike mm, prepoznate i e, da se šire sa upravom Taksud e, izdajemo zajedničke publikacije i informiramo. To je način da e, ti e, podaci budu dostupni za ekonomiste, na primjer. O porezima i tim nišama. BDP, slavni BDP, informacija o BDP-u mora biti opsežan, e, moraju biti opsežne, iscrpne. Možda mogu reći da smo vodeći stručnjaci u svijetu i u Europskoj uniji koji e, e, vodimo statistike o drogama, pranju novca, krijumčarenju i tako dalje. Imamo praktične slučajeve, za, dajemo slučajeve državama članicama kako bi one to mogle koristiti. Mi tu poreznu prazninu ne identificiramo kao takvu, ali to je u stvari korak u pravom smjeru da bismo da bismo mogli mjeriti i BDP i BND. I BND. Hvala lijepa. Ja ću se nastaviti na prvanšino pitanje. Izvješća po zemlji, po pojedinoj zemlji. Ovdje je jasno u ovom domu mi smatramo da ovo javno izvještavanje mora se znati koliko e, trgovačka e, društva plaćaju poreza. To, moraju, to mora biti e, transparentno kako bismo došli do dobrog zakonodavstva u cijeloj Europskoj uniji. U sadašnjem trenutku imamo situaciju da se to blokira u vijeću nemamo tu većine za te izvještaje po zemljama. da to bude javno. Možete li nam nešto reći o tome što bi po vašem mišljenju bilo, bila vrijednost javnog izvještavanja po pojedinim zemljama? Kako Kakove su vaše ideje o tome kako bi to izvještavanje bilo učinkovito sa e, statističkog e, stanovišta? Kako može Eurostat u tome pomoći? I kako je stvarno stanje e, oporezivanja kompanija ovdje u EU u državama članicama? Hvala lijepa. To me vraća na prethodno pitanje. Nemamo problema sa državama članicama, imamo izazove. Ako sam dobro shvatila, sada je pitanje o, u, o multinacionalnim e, kompanijama u državama članicama. Imate globalne lance vrijednosti i morate procijeniti ekonomski učinak E, bruto dodana vrijednost u svakoj e, zemlji. To je izazov za statistike jer se mjeri povijesno gledajući samo e, subjekte koji operiraju u određenoj zemlji. Mi na tome radimo kako bismo poboljšali statistike i tokove informacija. Moramo imati razmjenu sa <clears throat> zemljama članicama Imamo sada jednu okvirnu uredbu koja će biti jako važna. Ona će stvoriti potrebnu infrastrukturu da e, mikropodatke sa zemljama članicama. To je teško sa ekonomskog e, stajališta, ali to je način na koji treba ići naprijed. Ne možete se držati isključivo nacionalnih e, brojki, moramo međusobno razmijeniti podatke. I Eurostat tu može imati komplementarnu ulogu u dobivanju, dakle, ukupne slike dakle svih gospodarskih kretanja u i izvan zemlje. I porezi su dakako dio toga. Imamo još nekoliko minuta. Ovo je svojevrsni catch the eye. Vratio bih se upravo e, na to, dakle, javne preporuke zemljama članicama. Ukoliko to nije tako, jedino što bi vam moglo pomoći je upravo ova razmjena podataka koju ste spomenuli. Jesam li upravo kada je riječ o izvješćivanju, dakle koliko ono ne bi bilo javno, da ne bi bilo boljih rezultata za Eurostat na koncu konca. Možemo li to tako sažeti? Da, ali rekla bih to na drugačiji način. Da, javno izvješćivanje bi pomoglo, ali uz to bi bilo dobro razmijeniti mikropodatke, koristiti druge izvore da bi se mjerili fenomeni. Dakle, to je jedan način, on je potreban, ali ne bismo trebali prestati koristiti druge kanale, to je moj odgovor. Ja ću ovog puta zloboraviti pravo e, da se javljam za riječ i postavit ću vam još jedno pitanje. E, najprije, e, vi prikupljate podatke i kakvu sliku dobivate o rasporedu, geografskom rasporedu socijalnih nejednakosti, kako unutar pojedinih europskih država, tako i među europskim državama. Radi se o temi gdje se često brojke osporavaju. Dakle, kako vi kroz statističke podatke vidite da izgledaju te nejednakosti? Još jedno pitanje, da li vi e, upravljate da tako to nazovem, geografijom lažnih vijesti u svjetlu predstojećih europskih izbora. Da li ste ih uočili i da li negdje ima više ili manje takvih lažnih vijesti i gdje se situacija pogoršala? Hvala vam, evo, zato mi je zadovoljstvo doći ovdje upravo zbog ovih zanimljivih pitanja. Nejednakost to ovisi i o odgovarajućim pitanjima koje želite postaviti kao ekonomisti, kao političari, dakle pitanje što želite mjeriti. Koliko pogledate strategiju Europa 2020. dakle, govorilo se o siromaštvu, odnosno o suzbijanju siromaštva. Gospodarska kriza je iznijela u prvi plan raspravu o nejednakosti i potom je tu rasprava koja nije isključivo statističke prirode, dakle, nejednakosti između najviših, najbogatijih 1% i ostatka svijeta. Potom e, prvi 20, zadnji 20%, potom srednja klasa, kako god ju definirali, ili određene skupine, kao primjerice mladi. Imamo dakle više elemenata, imamo više informacija, ali pitanje je kako učiniti ovu informaciju dostupnom, kako njome baratati, što će iskoristiti dakle znanstvenici i političari kako bi došli do odgovarajućih podataka. I zato dakle, je važno dakle ova uredba o socijalnoj statistici. Pokušavamo dakle izgraditi socijalnu statistiku za budućnost, uzeti dakle u obzir dohodak, bogatstvo, potrošnju, dakle tu su i pitanja dakle financijske prirode, vlasništvo i tako dalje. Dakle, želimo biti što je moguće i iscrpniji kako biste vi pronašli podatke koji su vam potrebni za donošenje odluka. Što se tiče lažnih vijesti, dakle fake news, vrlo kratko ne možemo tek tako sjediti i gledati što se događa. Zato smo dio napora koje ulaže Europska komisija. Smatramo da Eurostat mora biti visoko kvalitetna referenca za nacionalne statističke urede. Trenutno želimo postati dakle izvor e, činjenica odnosno faktograf faktografski činjenica za primjerice medije. Naši podaci se mogu koristiti za pobijanje lažnih vijesti, zato su oni dostupni. surađujemo sa predstavništima dakle Europske komisije u, na, u državama članicama. Važni su nacionalni jezici, ljudi vole govoriti e, svojim jezikom, žele vidjeti tako izložene podatke, ne žele ići na web stranicu Eurostata gdje sve stoji na engleskom, njemačkom i francuskom. Želimo biti partner u ovim e, naporima različitih e, dionika Održali smo i sastanak sa vašim kolegama iz resornog odjela, dakle da vidimo e, na koji način oni koriste naše podatke. Naša uloga je da mi učinimo svoje podatke dostupnima i da oni budu upotrebljivi. Ali mi ne možemo zamijeniti u tom smislu Europsku komisiju ili nacionalne vlade koji vode računa o tome što se događa, ali ukoliko postoji potreba mi možemo pružiti informaciju koja je potrebna. Hvala vam, gospođo Koceva, na ovom zaista zanimljivom pregledu e, situacije, dakle onoga čime se trenutno bavite i sretno u ovim izazovnim e, zadaćama, dakle da se što više približimo građanima način na koji ste nam to opisali, dakle fokus na web stranice, na vrstu podataka, njihov oblik, na koji način ih učiniti dostupnim evropskim građanima. Doista puno sreće u vašim podvizima i rado ćemo vas ponovno ugostiti u novom e, sazivu parlamenta. Hvala lijepa. Hvala vama i Radujem se dolasku, imamo dosta bogat e, raspored aktivnosti i nastavit ćemo za svime uz vašu potporu. Ja, Dragi kolege i kolegice, sada dolazimo do šeste točke dnevnog reda godišnji pregled, europski semestar za usklađivanje ekonomske politike, godišnji pregled rasta za 2019. Tom van den Kendelere, nažalost, nije tu, ali će kolega Ferber biti tako ljubazan da nam u pet minuta podnese ovo izvješće. E, imamo 322 amandmana do sada mišljenja od regija, od FAMA i od Envija su dospjela, ali e, budžet nije dao svoje mišljenje. Evo, gospodine Ferber, imate pet minuta za uvod u ovu temu. Hvala lijepa. Aha, hvala vam e, lijepa. E, žao mi je što tom nije ovdje, on je e, bolestan, želimo mu da se što prije oporavi. Dao mi je svoje bilješke koje ću ja pročitati kao izvjestitelj za ovu temu. Tom zahvaljuje svima koji su izradili doista konstruktivne amandmane. Ovo je politička tema, doista nije iznenađujuće, to je moj komentar. Stoga je bilo važno uzeti odgovarajuće vrijeme da bi se koordinirali sastanci izvjestitelja u sjeni. Oni su bili jako produktivni. Tom je zahvalan svojim kolegama izvjestiteljima na njihovom sudjelovanju u raspravi. Godišnji pregled rasta je zadao dugoročne gospodarske prioritete za Europsku uniju. Ovo je riječ e, o više povezanih elemenata fiskalna konsolidacija, te potom e, strukturalne reforme. Sada je na nama da proučimo e, što možemo učiniti kada je riječ o ispunjenju dugoročnih ciljeva i to u suradnji sa komisiji i sa vijećem. Pogledamo koji su to koraci koji se moraju poduzeti. U izvješću za 2019. tom govori o višegodišnjim prioritetima starenje stanovništva i učinak koji će to imati na naše socijalne e, sustave i socijalne države. Zbog toga on e, ovo pitanje dakle stavlja u Prvi plan govori također o odgovornom ulaganju te potrebnim strukturnim reformama. Naišao je na podršku klubova u svemu ovome. Nakon nekoliko sastanaka ponovno je naglasio važnost visoko kvalificiranih radnih mjesta i dinamično tržište rada. Smatra da bi prelazak s jednog radnog mjesta na drugi trebao biti lakši, da bi to trebali biti novi standardi. Moramo se e, usavršavati tijekom čitave karijere. U odnosu na nacrt izvješća ovdje se više fokusirao na ulaganja. Na, također je važno je spomenuo međugeneracijsku solidarnost. Govorio je o privatnim e, i javnim ulaganjima, ulaganjima obrazovanje, u infrastrukturu, u istraživanje i razvoj, ali najvažnije u inovaciju, automatizaciju i digitalizaciju. U ovome će se glasovati sutra, a to kako bi Europski parlament poslao jasnu poruku vijeću i komisiju, zato ne, nećemo podržati bilo kakvo odvojedno glasovanje ili glasovanje po dijelovima. Zato tu Tom očekuje izvrsno glasovanje sutra ujutro. Hvala lijepa. Hvala lijepa Marku Superberu ko je zastupao e, Toma. E, Petrus ima riječ. Hvala vam. Ja bih e, za početak poželio kolegi da brzo ozdravi Nadam se da će se vratiti e, među nas što prije moguće. Ovo je doista važno izvješće. Ovdje govorimo dakle o fiskalnoj i poreznoj politici na dugo vrijeme. Dakle, govorimo o europskom e, semestru. I kao izvjestitelj u Sjeni bih potvrdio da, da smo doista konstruktivno radili, bili smo jako produktivni na našim sastancima. Podnesen je velik broj amandmana, to znači jako puno posla. Mi smo obavili mnogo posla. Amandmani su uh, rezultat djelovanja različitih političkih klubova, onda znate da tu predstoji mnogo posla. Drago mi je što E, mogu reći da je izvjestitelj e, bio dovoljno razuman i uzeo u obzir ono što nas je brinulo. Imali smo potpunu reorganizaciju ovog izvješća, dakle od njegovog prvog nacrta. Ovo je sada puno uravnoteženiji tekst. u izvješću koje se oslanja na kompromise o kojima smo raspravljali. Sada imamo temelj za jedno stajalište Europskog parlamenta. Ono je važno u ovom trenutku s obzirom na gospodarsko stanje u Europi. Što se nas tiče, najvažnije je da moramo dati odgovor na e, izazove, dakle govorimo o usporavanju rasta, ono, govorimo o fiskalnim politikama, one ne smiju ostati ovako kakve jesu. Drago mi je što se sada dakle govori o ovoj, ovoj razlici ulaganja vezano uz europodručje. Moramo također odgovoriti na usporavanje rasta i to putem ulaganja dakle u privatni i javni sektor. U izvješću dajemo potporu naporima e, komisije, dakle koja želi vidjeti e, porast plaća i ulaganja u zemljama članicama. Jedino dakle promjenom gospodarskih i fiskalnih politika možemo odgovoriti na izazove s kojima se suočavamo. Drago nam je vidjeti da se ovdje nalaze spomen dakle na socijalna ulaganja, tu je također pitanje uključivosti koje je uzeto u obzir i mislim da sada imamo temelj za postizanje konsenzusa u parlamentu kada je riječ o ovom godišnjem pregledu rasta za 2019. Hvala lijepa Petra Silva Perera. a ovdje za ECR nije nitko ni za ALDE, to su već najavili bili. Ni za zelene ne vidim e, ni jednog kolegu ni kolegicu ovdje u domu. Nisu. Nije prisutna ni izvjestiteljica GUEA. A ni ENF nije ovdje. Marko je ovdje, FDD-a. Izvolite. Hvala ti, Peter. Evo, na brzinu kada govorimo o postupcima europskog semestra. Imamo različita dakle, politička stajališta vezana uz gospodarsku politiku. Kada je riječ o ovom izvješću dakle, koje se izrađuje svake godine, svake godine podnosimo amandmane zato što se uopće ne slažemo sa strategijom Europske komisije glavnih e, klubova zastupnika. To je strategija koja, se, koja želi obuzdati dakle, e, potrošnju, koncentrira se na mjere štednje, na e, reforme koje često idu ka snižavanju plaća, naročito u onim zemljama na jugu Europe. I to sve da bi se bolje utjecalo na konkurentnost, ali te su mjere nepravedne, jednostavno nisu održive sa socijalnog i gospodarskog e, aspekta. To je povezano i sa privatizacijama koje bi se moglo izbjeći jer su u pitanju često osjetljiva pitanja. A slijede se dakle upute Europske komisije pri njihovoj e, dakle, provedbi. Traže se dodatni napori, traže se napori od zemalja koji imaju već velik dug, a nikad se ne ide dakle na e, drugi dio gospodarske neravnoteže, to je višak na računima. Vidimo kako Njemačka i Nizozemska e, viši, broj godina dakle bilježe višak i tu bi onda nakon e, da dakle, dakle prelaska granice od 6% trebalo pokrenuti odgovarajuće postupke protiv ovih e, zemalja, onako, jednako kako se dakle postupa prema e, deficitu nekih drugih zemalja. Dakle, traži se korekcija, a ovdje se ne traži ista korekcija od ovih zemalja koja šteti dakle ravnoteži monetarnoj e, uniji koja također ima svoje vlastite mane. To se nije učinilo u ovom izvješću, nije se spominjao pakt za stabilnost i rast, tu se koristi dakle određeno diskrecijsko pravo bez obzir, e, s obzirom na vladu koja je e, dakle po je u određenoj zemlji članici možemo se primjerice prisjetiti i podatka o francuskom deficitu koji će preći dakle mastriške kriterije a nije se postupalo kao u slučaju prekomjernog deficita primjerice u slučaju Italije. Dakle, ovo su tehnički postupci, ali i politički signali koje šalje Europska komisija, a na koncu i Europsko vijeće. Bilo bi lijepo e, vidjeti da se u ovakve tekstove uključuje dakle porezni transferi na taj način e, bi se utjecalo na neravnotežu u europodručju, dakle zemlje koje bilježe velike viškove bi mogle dati svoj doprinos kada je riječ o upravljanju strukturalnim, problemima i ulaganjima na jugu Europe. I dakle dati, zadati jedno zlatno pravilo, golden rule, koje bi omogućilo velike javne, velika javna ulaganja koja bi omogućila određenim zemljama da se izvuku iz krize. Žao nam je da naši prijedlozi uglavnom nisu uvršteni u tekst, ali mi se nećemo predati, borit ćemo se za svoje ideje. Hvala. Hvala lijepa Marko Vali. A sada ću pogledati e, u salu imamo li nekoga ko bi se htio javiti za riječ. To nije slučaj. Gospodine Ferber, gospodin Ferber, da li on želi nešto riječi u ime Toma? Hvala svim kolegama koji su sudjelovali u današnjoj raspravi. Nije ih bilo mnogo danas, ali imali smo jako konstruktivne sastanke izvjestelja u Sjeni. Mislim da ćemo e, sutra na Ekonu izglasati jako stajalište E, ovog odbora, a nakon toga da će se takvo jako stajalište usvojiti i na razini parlamenta. Hvala lijepa kolegi Ferberu. E, mislim da su svi amandmani pokriveni kompromisnim amandmanima o kojima ćemo sutra glasati. I nadam se da ćemo nakon dobrog glasanja se time opet e, pozabaviti na plenarki. Time zaključujemo ovu točku dnevnog reda. I to e, prijevremeno smo završili. Ali budući da naš sljedeći izvjestitelj još nije, nije ovdje, onda mogu s tom točkom već sada početi. Imamo indikativni e, dnevni red sada u 17.35 e, umjesto u 18 sati počinjemo e, raspravu o trošarinama. Nikola Vega od nije ovdje danas, ali me za, zamolio da pročitam njegovu izjavu. E, on me moli sljedeće. Ovaj prijedlog da je jedan od četiri prijedloga iz svibnja 2018. godine gdje komisija daje prijedloge o trošarinama vezanim za opće aranžmane kao i trošarine na alkohol. A e, odgovarajući propis e, daje e, izračunavanje dobrih trošarina kao i kretanje među državama članicama trošarinske robe. Radi se dakle o slobodi kretanja robe, a istovremeno se omogućuje da države članice prikupljaju poreze. Ova direktiva više je puta i tekako izmijenjena i sada treba unijeti neke admane. U toj direktivi nalazi se više referenci na e, zakonske propise koje istovremeno trebalo ažurirati. Stoga je Europska komisija odlučila se za preinaku direktive iz 2018. godine E, i to u cilju jasnoće. Izvjestitelj Miguel Viegas slaže se s duhom i sadržajem tog prijedloga i kaže budući da se radi o tehničkoj mjeri predlažem da to učinimo i pojednostavljenim postupkom i e, dakle bez ulaganja amandmana. Predlaže nam dakle izvjestitelj da se opredijelimo na pojednostavljeni postupak bez amandmana. Sada ću odmah dati Oleu Ludviksenu iz SID-a, izvjestitelju u Sjeni. Oprostite. Danas poslije podne nema nikoga ovdje, ali srećom vi ste ovdje Markus danas pa vama dajem riječ. Hvala lijepa. E, možda će nakon e, izbora biti nekih promjena, ali eto, meni je danas čas da zamjenjujem gospođu Maletić koja je naša izvjestiteljica u Sjeni na ovu vrlo važnu temu. Ovdje govorimo o općim aranžmanima za trošarine, kad se govori o energetici, zatim o e, duhanskim proizvodima i alkoholu. A e, izvjestitelj e, jako naglašava pitanje proizvodnje, skladištenja i kretanja robe, trošarinske robe među državama članicama. Dakle, istovremeno treba omogućiti da države članice mogu prikupljati poreze, mišljenje koje ja dijelim. S obzirom da se radi o nekontroverznoj temi i s obzirom da nema puno vremena koje se e, može posvediti tome, pa dakle naša izvjestiteljica u sjeni u ime Europske pučke stranke se... Hvala lijepa EPP, a sada Ole Ludiksen za SID. Nek se Nek se uključi. Molim? Dakle, želimo uh, u ovom predmetu izbjeći izbjegavanje plaćanja poreza. I e, stoga carinske vlasti e, trebaju pravilno ispunjavati formulare vezane za trošarinsku robu. Treba dakle izbjeći da e, do takvog čega dođe, da dođe do izbjegavanja plaćanja poreza kad se radi o slušanjskoj robi. Inače, slažemo se e, sa gospodinom Dijegasom da podržimo promjene koje je predložila komisija. A sada je na mom popisu Case Swinburne iz ECR-a, koje nije tu, nikog nema iz Alde, kao niti Moliskoj Kejto iz Zelenih. Prelazimo onda izravno na spontano javljanje za riječ. Želi se itko javiti za riječ? Ne. U tom slučaju želim predložiti sljedeće. Sada bi bilo uobičajeno da pitamo predlaže, ima li itko prigovor i za slučaj da sedmero kolega ne uloži prigovor, jednostavno bismo prihvatili ovdje ovaj pojednostavni postupak. Budući da nas u dvorani nema niti sedmero, želim dakle dati sljedeći prijedlog kako bismo s pravnog stajališta bili na sigurnom i to utemeljili. Sada pitam, dakle, sve vas članove odbora, kao i sve koji nisu mogli doći s nama danas poslije podne. Dakle, molim da do sutra ujutro u 10 sati obavijestite tajništvo o tome. Želite li uložiti prigovor, sutra do 10 sati morate o tome obavijestiti tajništvo. Mislim da smo s u tom slučaju pokriveni iz pravnog stajališta. Ne zaprimimo li do sutra do 10 sati 7 ili više prigovora na ovaj prijedlog, slijedit ćemo prijedlog izvjestitelja Vjegasa. Hvala dakle svima, dragi kolege. To je sve za današnji dnevni red. I u tom smislu e, još želim obavijestiti da će se naš sastanak nastaviti sutra u 9 sati razmjeno mišljenja sa Hansom Horgevonstom i e, Anikom Likinenom koji su na čelu dvije značajne europske agencije. To je dakle e, početak rada sutra, a za večeras smo završili. Hvala.